nastaviti na pročišćavanju ovog izvješća, e, na razradi ovih različitih e, stavova i ovaj tekst mora biti što e, čitki i treba izbjeći to da se iznesu da se iznosi previše stajališta. Ne znam hoće li spominjati neke zemlje poimence. Ne protivim se tome kada je to smješteno u jasan kontekst, no ipak trebamo izbjeći popisivanje zemalja gdje se događaju kršenja ljudskih prava, jer ona se nažalost događaju u čitavom svijetu, ali ako imamo e, trendove donošenja zakona kojima se krše ljudska prava, to treba istaknuti, to barem vjeruje moj klub zastupnika. Uz to nemam nekih e, daljnjih konkretnih napomena, samo pozdravljam ovaj e, proces i naše zajedničko zalaganje za univerzalnost ljudskih prava i mislim da nas svaki dan podsjeća na našu odgovornost da ne dopustimo da oni koje se guše budu zanemareni i također e, to nas podsjeća na činjenicu da moramo biti čvršći nego ičer, ikad. Barbara Hvala predsjedatelju i naš klub je vrlo zadovoljan izvještajem i nadamo se da ćemo imati dobro glasanje. E, ja se zahvaljujem izvjestitelju kao bavarska susjeda. Moram reći da smo imali vrlo dobru, simpatičnu i e, atmosferu. Nije se išlo prebrzo. Um, e, ovo pitanje je važno. Tko nas sluša, tko nas čita? ovo što je rekla moja prečasnica u Europi i nekim zemljama imamo E, zemlje e, e, u kojima je civilno društvo jako izdiferencirano i oni čitaju ove izvještaje vrlo pomno, naročito nevladine organizacije. ovaj izvještaj je dobar temelj za komunikaciju sa komisijom i sa službom za vanjsko djelovanje E, e, služba e, je zaključila unilateralno da neće pismeno reagirati na naše izvještaje. Mislim da bismo trebali imati pismeni odgovor od njih, barem na, o nekim točkama. E, izvještaj mora biti aktualan. E, tu imamo e, problem da komentiramo ono što se dogodilo prije godinu dana. Kod nekih zemalja, ako ne idemo u pojedine zemlje, da imamo aktualne, primje, aktualne primjere kršenja ljudskih prava ili E, događaje koji bi e, bili zanimljivi u takvom tekstu. Za nas kao zelene e, i mi smo vidjeli da se diskusija vrti oko tema prava LGBTI skupina, seksualna i reproduktivna prava zemlje poput Palestine i tako dalje. Unutar rada DROA moramo razmisliti e, e, da li e, rezolucija bi mogla biti kraća da se ne preklapamo sa agencijom za ljudska prava u, Ženevi koja također ima vrlo obsežnu agendu. E, 866 amandmana e, smo imali, a mi smo dali manje od 100. E, moramo e, nastojati da imamo kraće izvještaje, oni će biti učinkoviti. Zahvaljujem na dobroj suradnji, a naročito se zahvaljujem i tajništvu koje je imao puno posla na ovom izvještaju. Gospođa Beržija nije ovdje, ekstremna ljevica nije ovdje. Gospođa Korao nije tu. Prema tome, e, izjasnili smo se. Prije no što dam e, riječ gospodinu Weidenholteru, htio sam reći dvije stvari o pitanjima koja su ovdje istaknuta. E, kad sam postavio pitanje čitljivosti izvještaja, E, e, za e, trebali bismo imati nešto što je originalno a ne da se stalno ponavljamo možemo identificirati pet ili šest tendencija i mi to javno potvrdimo ne znam je li svake godine ponavljamo ono što je već jako poznato o našim stanovištima. Stvari koje svi znaju. Da radimo samo copy-paste svake godine. E, ne bismo li bili bolji i zanimljiviji e, umjesto da se ponavljamo, da si zadamo zadaću, da identificiramo tendencije E, tendencije u razvoju ljudskih prava u svijetu. dakle, tendencije u razvoju ljudskih prava u svijetu. To je samo pitanje koje e, si postavljam. E, pitanje zemalja koje je postavljeno. Svake godine se ponavlja to pitanje. Mm, mm, mm, ne citiramo nikoga i onda smo na pola puta, ne govorimo o određenoj zemlji, a onda neki klubovi e, odluče da će govoriti o nekoj trećoj zemlji. E, e, I onda imamo nepotpuni popis zemalja, zemalja koje spominjem. Nismo se odrekli imenovanja zemalja Mm, e, mm, isto tako ovo što je spomenuto, nešto važno se dogodilo u jednoj zemlji, e, moramo to spomenuti. mogli bismo napraviti nešto originalnije. To je jedna od ideja koju bismo mogli staviti na stol. Ne kažem da je to rješenje, ali e, e, iskreno govoreći e, ko ko će nakon glasanja moći citirati 86 kompromisa? Jel ćete se sjećati tih 86 kompromisa? Ključnih stvari ćemo se sjećati valjda. Zahvaljujemo gospodinu Weidenholzeru i svim suradnicima na odličnom e, i ogromnom poslu koji su obavili. Zahvaljujem na pohvalama kolega, to mi je jako važno da, da e, surađujemo Jasno mi je da bismo e, trebali u budućnosti imati drugačiji postupak. E, spremni smo na to. Bilo bi smisleno možda da zajedno sa e, na našom službom dobijemo jedan sažetak sažetak koje, od dvije stranice na primjer koju taj bismo sažetak mi redigirali i onda bismo e, to e, imali kao priopćenje javnosti e, ovaj specifični europski aspekt mm, mm, je jako važan. Jasno treba reći što čini Europu E, ljudska prava e, su naša velika i važna obaveza. E, pitanje komisija nam ne daje odgovor na to. To je problem, naravno. Pitamo se što se onda dogodi s tim izvještajem. Ja ću upitati u pismenom obliku komisiju kako ona ocjenjuje i naš izvještaj onda će se komisija morati pismeno izjasniti. A što se tiče e, imenovanja zemalja, e, e, dobro je da ih ne to ne činimo jer imamo sustav rezolucija o kršenju ljudskih prava. To je instrument gdje imenujemo slučajevamo. To je prvi instrument koji za to moramo koristiti. Hvala. Nitko drugi nije tražio riječ. Glasovat ćemo u ponedjeljak poslje podne, 17.30. Dakle, sljedeći sastanak 28. studenoga 2016. 15 sati u Briselu. Hvala svima, dođenja.